način budu infiltrirani u Europskoj uniji. A po prošlosti smo u Europskoj uniji zakazali u tom pogledu koji pokazuje mnoštvo terorističkih napada. Zaštita građana mora imati prednost prije e, zaštite takozvanih izbjeglica. Moramo učiniti e, sve što je naša e, odgovornost i moramo zaustaviti ovaj dotok. Hvala. Imam poteškoće s time da na mom popisu govornika mm, se nalazi gospodin Hever, ali ne, nije naveden na, e, dakle, na ekranu. Gospodin Brudzinski, evo, vi ste nazočni, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Gospodine povjereniče, u Poljskoj kažemo da nakon kišovih dolazi sunce. E, u proteklih nekoliko godina Građani Europske unije su se više navrata našli pred emotivnom te religioznom ucjenom kada je bila riječ o pružanju pomoći izbjeglicama. Ako e, vam sada mogu govoriti iz vlastitog iskustva kao bivšeg ministra vanjskih poslova Poljske, kada se govorilo o činjenici da ne želimo predati nadležnost država članica e, agenciji potpornog ureda za azil, znači Europskom potpornom uredu za azil, onda smo ukazivali na taj problem i sada je vidljivo kako na neodgovoran način dolazi do rasipanja novca poreznih obveznika. E, I zato mi kao ECR, kao klub zastupnika ECR-a smo protivni davanju razrišnice e, izvršnoj direktorici EASO, zato što smo vidjeli što se može događati s takvim agencijama. Sada prelazimo na postupak e, spontanog javljanja za riječ. Tri javljanja, tri govornika. Gospođa Barčuli. Kao prvo htjela bih reći da mi ovdje ne prolazimo kroz izbjegličku krizu u Europi. Izbjeglička kriza postoji u Jordanu, Libanonu i brojnim afričkim zemljama. No ovdje u Europi imamo krizu solidarnosti, što znači da su neke države članice morale preuzeti veći dio tereta od drugih i želim zahvaliti onima koje su pokazale moralni kompas, vodstvo i sućut i preuzeli su tu odgovornost, a drugi su samo slegnuli ramenima, okrenuli leđa i zaboravili na europske vrijednosti. Doista nam treba bolji zajednički europski sustav azila, moramo koordinirati i osnažiti praktičnu suradnju među državama članicama u brojnim aspektima koji se tiču postupka davanja azila. I tu ubrajam i Ujedinjenu kraljevinu. Zbog negativnog okruženja koje je stvorila Tereza May dok je bila ministrica unutarnjih poslova, a takva ozračje se nastavlja i danas. Salvini koji je odbio pustiti brodove s migrantima u talijanske luke i Isto tako treba spomenuti Pedra Sančeza koji je hrabro otvorio španjolske luke izbjeglicama samo nekoliko dana nakon što je preuzeo vlast.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 Evo još jednom vidimo da je ovo jako dobra ideja koja se, koja se opet na eh, nepravedan način iskorištava. Kada govorimo o svim tim zlouporabama, one dovode u pitanje eh, djelovanje u nužnim situacijama. Eh, vaš prijedlog je bio iznimno dobar jer to bi značilo da svi oni koji su odgovorni za korupciju moraju platiti i da nikad više ne budu na javnoj dužnosti. Ali E, na taj način pokazujemo da ne želimo dati ključ, e, ključeve onima koji koriste javni novac. I zato tražimo vrlo stroge mjere da se tako nešto ne ponovi upravo kao što se radi i u nacionalnoj upravi za borbu protiv korupcije u Rumunjskoj. E, mi očekujemo rezultate. Također očekujemo rezultate i od vas ovdje u pitanju, po pitanju ove istrage. To je ono što može povećati vjerodostojnost naših institucija i to moramo postići. Hvala. Hvala vam. Da, mogli bismo sada nabrojiti sve što ne valja u Europskom potpornom uredu za azil, povrede koje se tiču postupka javne nabave, zastrašivanje djelatnika i općenito jedno ozračje neodgovornosti. Međutim, mislim da je važnije da se prisjetimo na to što bi ASO trebao raditi i kako ne uspijevaju postići rezultate u skladu sa svojim mandatom. Dovoljno je vidjeti kako su ulogu odigrali u Grčkoj. Na tisuće nedužnih ljudi koji samo žele preživjeti natrpani su u pritvorima, e, u strašnim uvjetima. Njihovo je pravo da se da zatraže azil. Međutim, umjesto toga ih EASO ispituju kako bi se vidjelo imaju li pravo zatražiti temeljna ljudska prava. Ako ne, onda ili se temeljem sporazuma sa Turskom njih šalje natrag. E, Turska ih onda šalje preko granice u Siriju gdje su izložene okupaciji napadima e, turske vojske. Dakle, mislim da je to doista mrlja na našoj savjesti. Sažetak ove rasprave želim pozvati, zamoliti povjerenika Oettingera. Izvolite. Gospodine što me dame i gospodo, zastupnici. Još jednom želim zahvaliti zastupniku gospodinu Saravamu, izvjestitelju koji je doista objelodanio i isto tako dao jedan jasan uvid u sve probleme Migracija će biti veliki izazov i u idućim godinama i desetljećima, stoga nam je potrebno s jedne strane održiv sustav azila u Europi, u budućnosti, a isto tako moramo kazati da imamo napretke koji su postignuti, međutim stručne službe i komisije nisu proveli sve do kraja. Agencije koje se bave unutarnjim pitanjima u Europi i koje isto tako imaju zadatak E, rješavati probleme migracija i izbjeglica zapravo su e, ustrojene u jednom potpuno drugačijem kontekstu. Oni već nekoliko godina ispunjavaju te zadatke u zapravo u ključnom smislu je važna uloga Europskog potpornog ureda za azil koji je samostalna agencija koja e, će u budućnosti kao takva fungirati u Europi. EASO ima ključnu ulogu u politici migracije u Europskoj uniji. Što je mm, konkretan slučaj imao za povodom svega onoga što se događalo nakon toga. Dakle, revizorski sud e, je preporučio disciplinske mjere. To je ujedno bio i e, zadatak nadzornih služba da se povedu postupci protiv direktora i protiv e, uključenih službenika. To smo i učinili. Nakon toga, e, dakle, bit će i sudskih postup, bilo da je reč o kaznenom postupku ili nekom drugom postupku e, Svakako je onda u trećem koraku eh, potrebno da se i vide eventualne regresi financijske naravi od tih osoba i tu će se dogoditi sudski postupci i mi ćemo svakako dati eh, izvješće o tome. Koliko god e, slučaj u ovoj agenciji se može nazivati skandalom i može doživjeti kritiku, dobro je da unutar e, demokracije imamo nadzorne organe kao što je to OLAF ili Revizorski sud ili parlament, ali i komisija koja ima svoju nadzornu funkciju i moguće je rasvijetliti sve događaje i nadam se da će pravna država i demokratski postupak e, pokazati se i u ovom slučaju da će unijeti apsolutno moguću transparentnost u sve. Hvala lijepo, povjereniče. Izvjestitelju bih dao riječ. Gospodine Sarvama, izvolite. Kao što je već spomenuo i povjerenik Oettinger, ostvaren je značajan napredak u upravljanju EAS-om zahvaljujući novoj upravi. Njihova predanost provedbi reformi dala je rezultate u smislu financijskog upravljanja i upravljanja kadrovima. Iz tog razloga tražimo od nove uprave da nastave sa odlučnim i transparentnim naporima da se izgradi bolja upravljačka struktura koja će biti pouzdanija. Međutim, kada se izgubi novac poreznih obveznika ili kada se troši bez transparentnog postupka javne nabave, Europski parlament mora ukazati na takve slučajeve kako bi ih se moglo buduće prevenirati. Sada se radujemo suradnji sa novom upravom EASO, a cilj nam je budno pratiti kako će e, njihov akcijski plan iz 2019. godine biti proveden u djelo. I na kraju Premda prepoznajemo napore koji su uloženi kako bi se riješili problemi iz prošlosti, ne možemo preuzeti tu političku odgovornost da poboljšamo financijsko proračunsko, naime da damo razrešnicu za e, njihovo upravljanje 2017. godine. Ukoliko želimo ozbiljno držati do postupka davanja razrešnice, mi ne možemo doći do nijednog drugog zaključka, posebno nakon negativnog izvješća Revizorskog suda i nakon problema koji su ustanovljeni slijedom istrage koju je proveo Olaf. Iz tog razloga ova razrješnica za EASO za godinu 2017. godinu je nešto što trebamo odbiti. Trebamo odbiti davanje razrješnice. damit mi smo time završili ovu točku dnevnog reda. Glasovanje će se održati sutra. I sada prelazimo na sljedeću točku. Izvješće gospođe Garcije Munoz za izvršenje općeg proračuna Europske unije za Europsko vijeće i vijeće a želim isto tako i pozvati e, i pozdraviti predsjednicu vijeća, gospođu Tupajnen. Želim vam dobrodošlicu, a vas e, mogu izvijestiti o tome na samom početku e, saziva da imamo novu mogućnost prijavljivanja govora, to je elektronskim putem za plavu karticu, a isto tako i za postupak spontanog javljanja za riječ. Možete isto tako se koristiti i klasičnim podizanjem kartice, a elektronsko glasovanje moguće od ovog trenutka, ne morate čekati kraj e, same točke dnevnog reda ili kraj rasprave. Time sada prelazim na javljanje za riječ. Riječ ima izvjestiteljica gospođa Garcia Muñoz. Muchas gracias. Puno hvala gospodine predsjedatelju. E, posebno želim zahvaliti gospođi Toporajnen iz finskog predsjedanja e, koja sudjeluje na ovoj raspravi. Od 2009. godine Europski parlament nije e, uspio znači e, odobriti proračunske stavke Europskog vijeća i vijeća Europske unije zbog e, nemogućnosti suradnje sa njima po pitanju polaganja računa Europskom parlamentu. Kada govorimo o različnici za 2017. godinu kojom se sada bavimo, vijeće još jednom nije odgovorilo na postavljena pitanja od strane Europskog parlamenta, niti su se pojavili na saslušanju glavnih e, tajnika institucija koje, organizirala, koje organizira odbor za proračunski nadzor. Kao posljedica toga je da smo 26.3. Europski parlament e, je e, zapravo odgodio davanje razrješnice do ovog mjeseca listopada. Sada je prilika da promijenimo tu situaciju. No, nažalost, vijeće nije napravio ništa do ovog datuma. I još jednom, e, pred ovim nedostatkom suradnje, naš odbor je morao odbiti davanje razrješnice glavnom tajniku vijeća za tršenje proračuna za financijsku godinu 2017. E, svi su politički klubovi jednoglasno glasovali u okviru odbora za financijski na, za proračunski e, nadzor e, i time ukazujući jasno na to što misle o postupanjima vijeća kroz sve ove godine. Naša uloga je da potvrdimo da se proračun e, trošio na pravilan i zakonit način u skladu sa dobrim financijskim pravilima i na taj način mi izvršavamo jednu od naših temeljnih zadaća koja je u interesu svih građana i poreznih obveznika države članice. Mi jamčimo transparentnost te također i te također odgovornost odgovornost, odgovorno korištenje proračuna u okviru institucija. Mi tražimo od vijeća da e, reagiraju, a ovo je demokratska uloga Europskog parlamenta po tom pitanju. Mi bismo se trebali prilagoditi i trebali, e, znači Europsko vijeće bi trebalo prihvatiti demokratski nadzor i kontrolu njihovog proračuna i trošenja sredstava. Dakle, vijeće bi trebalo biti, bi trebalo biti prvo koje će davati primjer transparentnosti tako da e, nam dostavi informacije koje se od njih zahtijevaju. Meni je žao što je u ovih nekoliko godina bilo jako puno pokušaja od strane obje institucije da e, približe svoja stajališta što na kraju nije dovelo do pozitivnih rezultata sve do dan danas. Ali ja sam i dalje optimistična i e, ja vjerujem u to da će vijeće uspjeti doći do sporazuma kako bi mogli pokrenuti suradnju što je prije moguće. U tom smislu nadam se da će e, finsko predsjedništvo odigrati važnu ulogu u tome da se to i postigne. S druge strane, ovo e, izvješće također uključuje i jednu točku o korporativnom sponzorstvu kojem, e, kojem pribjegavaju mnoge države članice koje predsjedaju Unijom. Kada govorimo o privatnom e, sponzoriranju predsjedanja određene države, to bi moglo zapravo dovesti do neprikladnog korištenja sredstava Unije i to predstavlja važan rizik ne samo za reputaciju vijeća, nego također i za cijelu Europsku uniju. E, posebice u kontekstu kada bi institucije trebale jačiti, jačati i štititi povjerenje europskih građana u njih. I zaključno, u ime tog povjerenja naših građana kada govorimo o nužnosti transparentnosti te e, e, e, proračunskog nadzora koje zahtijevaju naši građani od nas molimo vijeće da ujedine napore i zajedno s nama nađu rješenje na ovo pitanje dakle mi želimo transparentno upravljanje pouzdano upravljanje svim proračunskim sredstvima europske unije puno hvala Gospođa Tupurajna, izvolite. Poštovani zastupnici, dolazite da nešto kažem o samoj različnici za 2017. godini, a onda bih eh, komentirala našu raspravu o suradnju između parlamenta i vijeća koje zapravo eh, nadzire ovaj postupak izvršenja različnice. S na proračunsku godinu 2017. godinu, Redijski sud u svom godišnjem izvješću nije identificirao nikakve teme koje se tiče samog vijeća, a vjerujem da to valja posrtati u ovom kontekstu. E, kad je reč o općoj raspravi između dvije institucije, nakon nekoliko godina zastoja obje stranice su pokušali 2018. godine sagledati e, pragmatično rješenje, a da se pritom zadrže određena načelna e, stajališta. Samo vijeće uvijek pot podcrtavalo da članak 319. daje jedinstvenu različicu za ukupan proračun Europske unije politička praksa parlamenta je bila da je procedura zasebna za svako tijelo i za svaku instituciju. Usprkos sporazumu mi smo u načelu e, mislim, i kazali da je dobra praksa u suradnju u postupku različnice vrlo važan 2011. godine memorandum o razumijevanju sastavljen na temelju predloga Europskog parlamenta i E, dakle, potpuni tekst, vraćanje 2018. godine. Dani kontakti i razmjena mišljenja dogodilo se tijekom 2018. godine, vijeće je uzela u obzir, a isto tako i e, mišljenje gospođe Gresla prošlog ljeta nakon izbora vijeće je primilo dopis novog, e, nove predsjednice za proračunski nadzor gospođe Holmer sa sugestijama predsjedništvo može potvrditi da su priprema tijela vijeća proučavaju kako ići dalje. Doista je važno za vijeće da se zabilježi da Europski parlament još stoji još uvijek iza zajedničkog stava prošle godine, a kad je riječ o opsegu samih e, različnica, ovaj nacrt govori o implementaciji proračuna. On ne može biti samo e, politički odgovoran e, prema Europskom parlamentu. A isto tako važan element za vijeće jest i neutralna razmjena i informacija između naših dvije institucija. Sam nacrt kaže da E, bez obzira na uloge i procedure parlament i vijeće trebaju sličan e, dakle činjenični pristup. To je zajednička, zajednički stav od prošle godine, nadam se da je to dalje i vrijedi, ali u konkretnim riječima svakako ćete razumjeti da ne mogu anticipirati reakciju e, vijeća na dopis gospođe Holmar vijeće zauzima svoj stav o tome kako ići dalje. Dozvolite da kažem da i predsjedništvo čini sve što je u našoj mogućnosti da se dovrši ovaj proces i da se pronađe rješenje koje će biti prihvatljivo za obje institucije. Hvala lijepo na pozornosti. U ime kluba epp p-a, Dajemo riječ zastupnici Vincik, izvolite. Gospodine predsjedniče, gospođo Tuperan, poštovani kolege i kolegice, u prvom redu srdačna hvala eh, gospođi Nunjes na njenom radu. Eh, štititi europski način života znači za mene i financiranje europskih institucija za naše eh, koje moraju biti transparentni za naše sugrađane. E, tako ne mogu glasati za razrežnicu. 2017. smo dobili sredstva e, e, koja su bila potrebna, ali vijeće nije htjelo odgovoriti na pismena nezahtjeve. zahtjeve E, htjela bih kao i moji kolege i kolegice da ovdje nađemo dobro rješenje i zahvaljujem e, gospođi Holmajer za e, njen rad u pregovorima u vijeću. Za budućnost si želim da Europska unija ima više transparentnosti ali transparentnosti u institucijama, naročito kad se radi o porezima e, naših sugrađana, jer oni financiraju te institucije. E, gospođa Lara Voltos ima riječ, izvolite. Yes, Hvala vam. Ja pozdravljam ovo izvješće i kritiku koju donosi vezano uz privatna sponzorstva e, predsjedništava. Evo da vam prikažem u čemu je problem. Rumunsko predsjedništvo je sponzorirala Coca-Cola. Tada je vijeće pregovaralo o označavanju prehrambenih proizvoda. Finska je prihvatila stotinu BMW-ovih vozila, dok je istovremeno raspravljala o emisijama automobila. Hrvatska je pak objavila dokument kako privatne tvrtke mogu iskoristiti priliku koju im pruža predsjedništvo njihove zemlje. Korporativna sponzorstva po meni e, nisu dobra za Europsku uniju. Ono što je ovdje u pitanju nije samo sukob interesa i pitanje transparentnosti, već je to povezano i sa povjerenjem. Na posljednjim europskim izborima jako je puno glasalo mladih ljudi. Oni trebaju vjerovati u europski projekt i mi trebamo njegovati to povjerenje. Ova sponzorstva podrivaju e, to i prikazuju nas u najgorom, najgorem svjetlu. Čini se kao da se brinemo tek za nekolicinu i to nekolicinu korporativnih sponzora. Europska unija treba staviti na prvo mjesto javno dobro i dokinuti ove privatne interese. Ja sam i nedavno tražila od predsjedništva e, vijeća nedavno Pitala sam što će učiniti vezano uz privatna sponzorstva. Tada je finsko predsjedništvo izbjeglo odgovoriti i reklo je to je u nadležnosti država članica. Ali kada sam posljednji put provjerila, Finska je bila država članica, a vijeće čine države članice. Te postavljam još jednom to pitanje. Hoćete li biti snaga koja ruši povjerenje građana ili ćete se uhvatiti u koštac sa privatnim sponzorstvima i raditi sa Europskim parlamentom da se povrati povjerenje u Europsku uniju. Hvala. ja že tahle ta procedura absolutor... Hvala vam. Dame i gospodo, postupak davanja razrješnice za vijeće i Europsko vijeće je nešto čime se bavimo već duže vremena. Vijeće se ne može nastaviti ponašati na ovaj način. Ovo pitanje pokazuje veliku dozu nerazumijevanja između vijeća i Europskog parlamenta. To su institucije koje bi trebala raditi u interesu naših sugrađana. Mi nismo ovdje da se međusobno štetimo, već da se međusobno pomažemo. S tim je povezana i financijska kontrola. Ovaj novac dolazi od naših poreznih obveznika i mi tim novcem upravljamo zajedno. Moramo se također osigurati da se s tim novcem kvalitetno upravlja. Tražiti više kontrole ne znači agresiju od strane parlamenta. To je jednostavno dio paketa transparentnosti i dobrog upravljanja europskim novcem. Mi smo odgovorni pred našim izbornim tijelom i moramo ispuniti ono što od nas očekuju. I zbog toga se ne možemo složiti sa razrišnicom za vijeće. Hvala vam, zastupnik Joachim Kus. Hvala lijepa, poštovani dame i gospodo. Od, e, kao e, Novajlija sam se čudio kad, e, kad sam prvi puta čuo da vijeće nije dobilo razrešnicu već niz godina kako je to moguće, sam se zapitao. Ove godine je to opet tako. Za 2017. ne dajemo e, razrišnicu jer nema suradnje. Pitam se sada, mislite li e, da parlament nije ovlašten e, da kontrolira ono pola milijarde eura koje ste dobili? Nije li e, vaša dužnost da mu to omogućite? To, e, to treba ozbiljno ispitati jer ako ne omogućujete tu kontrolu, tu mogućnost da se dade e, razrešnica proračunu, onda se pitamo zašto uopće postoji parlament, trebamo li ga. Ako nije, ne može, e, ako mu se ne omogućuje da dade razrišnicu e, vijeću. E, očekujem da zastupnici ovog doma ne postavljaju u pitanje svrsishodnost Europskog parlamenta jer je to ključna institucija EU-a. Gospodin Zanicki ima sada riječ, izvolite. panie przewodniczący! szanowni państwo! dame i gospodo postupak e, davanja razrješnica europskim institucijama je postupak koji traje ukupno dvije godine. na taj način možemo zajamčiti transparentnost te pružiti mogućnost institucijama da progovore o načinu na koji troše novac. To je postupak koji je prihvaćen od strane svih institucija osim vijeća. Europski parlament je taj koji daje razrješnicu svim institucijama to na osnovu zaprimljenih dokumenata te odgovora na upitnike. I e, sada jedno pitanje. Na koji način dati razrišnicu ukoliko nemamo nikakvu povratnu informaciju? Vijeće nije odgovorilo na pitanja parlamenta. 27. studenog je trebao biti održan sastanak sa predsjednikom vijeća i taj sastanak nije održan. Osim toga vijeće nije pružilo odgovore na upitnik. Hvala lijepo. Uvijek sam govorio da Europska unija uzaludno troši novac i sada vidimo da je doista tako. Potrošene su stotine tisuća eura na masažne stolice. Potom tisuće eura u kojim su poveli članove svoje obitelji na izlete te na zabave gdje se uživalo u večeri i u plesu gdje su porezni obveznici plaćali otvoreni bar. Potom 150 tisuća eura u 2018. za šampanjac. I Britanci ne žele davati još novca u zajedničku evropsku riznicu. Oni žele preuzeti kontrolu. Ne kažem da je bilo dosta. Preuzmimo natrag kontrolu nad našim novcem i zalažem se za čist i jasan Brexit. Gospodin Zdehovski ima sada riječ. Ja pewnie vješim. Hvala lijepa. Ja sam snažno uvjeren da će Britanci preuzeti kontrolu nad svojim novcem nakon Brexita te će nam pokazati na koji način se tim novcem upravlja. Nakon toga ja ću jako rado putovati u Britaniju, vidjeti kako se snalaze. Vjerujem da je, da je doista važno dobiti, pridobiti konsenzus eh, cijelog političkog spektruma. Naši kolege iz kluba ideja su spomenuli da nije postignut e, konsenzus kada je riječ o proračunskoj kontroli. Ja ću iduće godine biti izvjestitelj za razrješnicu vijeću. I ja sam preuzeo tu zadaću zato što smatram da je potrebno više dijaloga i bit će mi potrebna pomoć gospodina Klausa Veleja. Ono što smatram da je potrebno jest veća otvorenost, više transparentnosti te mogućnost rasprave o pitanjima kao što su zašto pa Europski parlament nadgleda trošenje europskog novca. Na koncu ova pitanja su sasvim normalna. Na jednak način su naši britanski kolege postavljali slična pitanja u Europskom vijeću. Pretpostavljam da svi ovdje želimo vidjeti više transparentnosti na dijelu i to je kompromis za koji se valja zalagati. Na taj način ćemo europskim građanima pokazati da smo mi oni koji žele više transparentnosti. Dragi kolege i kolegice, sada dolazimo za slobodno javljanje za riječ. Imam samo jednog govornika, ali želim reći nešto osnovno. Ovdje ima manje kolega i kolegica, mnogo manje nego što ovdje ima mjesta. Smisao je parlamenta da jeste da zastupnici i zastupnici zastupaju građane. Prazna sjedala ne mogu zamijeniti e, zastupnike. Moramo predstavljati naše sugrađane Molim da o tome razmislite. Mi kao ljudi moramo sudjelovati u raspravama, a, ne kroz nekakve zamjenike. I sada imamo slobodno javljanje za riječ i pozivam gospodina Čio Dao da uzme riječ. Sve što sam čuo ovdje je jako ozbiljno. Mislim da trebamo imati demokratski pristup i e, omogućiti kontrolu svih e, europljama. E, nevjerojatno je da parlament izabran od građana ne može vidjeti što se događa u vijeću, kako se troši novac nezavisne institucije moraju vršiti reviziju, ali mi moramo vršiti nadzor. Jedini demokratski izabran, eh, izabrano tijelo je Europski parlament. Moramo naći jedinstveni proces koji će odgovoriti na pitanja naših sugrađana. Gospodin Patel se javio za riječ, dajmo riječ. Uh, Hvala vam. Gospodin Zdehovski se dotaknuo Ujedinjene kraljevine, te bih ovdje nešto dodao. To se ne tiče demokracije, već odgovornosti prema demokraciji. Mislim da je transparentnost jedan od glavnih čimbenika kada je riječ o povjerenju naših građana Tijekom ove rasprave smo čuli uvijek iznova da se naglašava pitanje transparentnosti. Pa to je tako jer govorimo o 562 milijuna eura za koje se još ne zna kako su potrošeni. Europski parlament i Europske vijeće doista trebaju razmisliti o ovome. Važan element bi bio bila vanjska kontrola, a vidimo da to sada još ne funkcionira potom e, izvršni direktor se mora pojaviti pred odborom. Ne mogu zamisliti situaciju da dođe do odbijanja e, pojavljivanja na, sastancima. Potom ova privatna sponzorstva, to se mora razjasniti. Našim glasačima je potrebno više transparentnosti. E, gospodin ima riječ. Izvolite. Gospodine predsjedniče, e, Pozdravljam današnju razmjenu mišljenja. Htjela bih naglasiti da je sam predsjednik revizorskog suda u odboru za kontrolu proračuna istaknuo dakle da se vijeće analizira kao i svaka druga institucija. Osim toga, vijeće parlamentu dostavlja potpunu financijsku dokumentaciju koja se spominje u člancima ugovora koji se tiču ovog pitanja. Parlament također ima pristup eh, dakle, godišnjem kalendaru vijeća, dakle koji sadrži sve relevantne informacije o tome kako vijeće koristi svoje resurse i kako organizira svoj rad. Uvaženi zastupnici, htjela bih istaknuti da se finsko predsjedništvo slaže sa postizanjem zajedničkog dogovora pronalasku sistema koji će biti dobar za sve. Jedan od mojih prethodnika je istaknuo da evropske institucije mogu zadobiti povjerenje građana jedino zajedno, a ne ako djeluju jedna protiv druge. Ukratko ovim sponzorstvima koje ste spomenuli. Istaknula bih da je to pitanje koje ulazi u nadležnost država članica. Ali dakako, vijeće je politički odgovorno pred našim građanima. Ono se oslanja dakle, na legitimitet eh, nacionalnih vlada i ono ne djeluje kroz Europski parlament. Hvala vam na ovoj razmjeni. A sada ima izvjestiteljica još jednom, jednom priliku da uzme riječ. Izvolite, gospođo Munoz. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Još jednom bih eh, zahvalila kolegama iz odbora za kontrolu proračuna. Hvala im na njihovim amandmanima. Potom hvala svima koji su sudjelovali u današnjoj raspravi, koji su podržali moje izvješće. Ja ponavljam da je potrebno pronaći rješenje na za postojeću situaciju. U igri je reputacija europskih institucija i za dobro naših građana moramo zajamčiti transparentnost i financijsko izvješćivanje s naše strane. Ne možemo govoriti na onaj način kako su isticali danas neki kolege. Drago mi je da smo ovdje naznačili koji je to put kojim treba ići dalje kako bismo došli do rješenja kojim će svi biti zadovoljni. Nadam se da će pregovori vrlo brzo početi. Mislim da je za obje institucije važno da se dođe do sporazuma. Na taj način ćemo dokinuti ovu situaciju koja traje već nekoliko godina koja nas nikamo ne vodi. Što se tiče sponzorstava, on može se na taj način naštetiti reputaciji, možemo izgubiti povjerenje građana u Europsku uniju, iako je riječ o nečemu što ulazi u nadležnost država članica. Ovima je zaključena naša rasprava. E, sada dolazimo do sljedeće točke dnevnog reda. E, izjava Vijeće i komisije o horizontalnoj direktivi o suzbijanju e, diskriminacije sljedeći koraci. E, komisija e, i vijeće će prvi uzeti riječ. Dolazim do dnevnog reda. E, predstavnica vijeća, gospođa Tupurajnen, gospodin Hvala predsjedniče, poštovani zastupnici, drago mi je što sam danas s vama na ovoj raspravi o ovoj važnoj temi, prijedlog horizontalne direktive o suzbijanju diskriminacije. Svi se slažemo oko važnosti načela jednakog postupanja kao i o potrebi da se borimo protiv svih vrsta diskriminacije. Ipak, države članice biraju različite načine borbe protiv diskriminacije. Vitalna važnost ove direktive e, proizlazi iz činjenice da bi ona popunila jazove u zakonodavstvu što se tiče razvoja i provedbe mjera u području jednakog postupanja u Europskoj uniji. Prijedlog pokriva e, četiri razloga diskriminacije, e, vjera, e, invalidnost, dob i seksualno opredjeljenje. Zaštita od diskriminacije Također se e, obuhvaća e, zapošljavanje i pružanje usluga građanima. Nakon što je prijedlog dan 2008. godine, Europski parlament je se brzo složio oko zakonodavne rezolucije koja je prošla kroz proces konzultacije u donošenju odluka, a sa strane vijeća 11 godina je prošlo od objavljivanja prijedloga, a svako predsjedništvo je e, na svoj dnevni red stavio ovaj dosije, a kako bi se donijela pravna osnova potrebna je jednoglasnost u vijeću. Nažalost, teško je ovaj uvjet ostvariti. Imamo razne izazove, imamo podijeljenost e, kompetencija, legalna e, pravna nesigurnost i razne nadležnosti trenutno e, zajedničko stajalište vijeća e, nije na vidiku. Dosta se, smo se zalagali u rasprave kao što pokazuju razna izvješća. E, raspravljali smo o tekstu i daljnja rasprava ne bi mnogo toga učinila kako bi se odblokirala situacija. Naše predsjedništvo odlučilo je pokrenuti širu razmjenu mišljenja o nediskriminaciji na raznim razinama, a kulminacija će biti e, rasprava na sljedećem e, vijeću EPSCO 24.10. dakle za dva dana. Očekujemo da ćemo imati konstruktivnu raspravu koja će biti plodonosna. Želimo također inspirirati rad sljedeće komisije u ovom području politike. Cilj rasprave je dvostruk. Prvo, e, uzet ćemo u obzir trenutnu situaciju izazove u nediskriminaciji u Europskoj uniji općenito, a kao drugo, e, istražit ćemo mogućnosti kako napredovati u ovom području. Drugim riječima, želimo uočiti vrste i e, mjere koje su potrebne za provedbu načela jednakog postupanja kako bismo efikasno i dalje provodili borbu Europske unije protiv diskriminacije u zapošljavanju. Kao rezultat ove rasprave o politikama imat ćemo bolji pregled vizije europskih država u pogledu dalje borbe protiv diskriminacije. Isto ćemo vidjeti koja je motivacija država članica kako bi se ponovno sagledao prijedlog iz nove perspektive. Mi smo optimisti i ambiciozni ali istovremeno kao predsjedništvo želimo poštivati različita gledišta država članica i uzeti u obzir zabrinutosti svih država članica u pogledu ovog ključnog prijedloga. Smatramo da rasprava o politici koja će se uskoro dogoditi se odvija u pravom trenutku. Biće podloga za razvijanje novih koraka prema našim ciljevima. Želim podcrtati da je jednako postupanje načelo koje stoji u našim ugovorima i integrirano je Europski stup socijalnih prava i u raznim konvencijama koje je Europska unija ratificirala. Svi građani Europske unije imaju pravo na jednako postupanje i ne smiju biti podložni diskriminaciji. U ovoj raspravi su važne također i e, socijalne prednosti ako netko ima šansu e, sudjelovati punopravno u društvu. Mi e, trebamo još puno poraditi na tomu, ali ne mislim da nijedna, mislim da jedna država članica vijeća neće poricati da moramo napredovati, pitanje je samo kako. Vjerujem da će naša rasprava e, na e, sastanku ministara biti plodonosna. Poštovani zastupnici, Europski parlament radi predano u borbi protiv diskriminacije i u promicanju jednakog postupanja. To treba priznati. Parlament je dao važan doprinos u ovom pogledu uključujući rezoluciju o temeljnim pravima, zaštiti manjina i nedavno o pravima žena jednakosti spolova. Pozdravljam e, iznošenje vaših stajališta e, u pogledu ove važne teme. Hvala. Hvala vam. U ime komisije riječ ima gospođa Jurova. Izvolite. Gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici, diskriminacija njoj nema mjesta u našoj uniji bez obzira na to događa li se unutar ili izvan područja zapošljavanja i bez obzira na to događa li se na temelju e, rase, invalidnosti, vjere ili seksualne orijentacije ili dob, životne dobi. Zato usvajanje horizontalne direktive o suzbijanju diskriminacije jest toliko ključno pitanje. Time ćemo osigurati da se jednakost primjenjuje na sve i u svim aspektima života. Već mnogo godina Europski parlament izražava podršku za ovaj prijedlog i ja želim iskoristiti ovu priliku kako bih vam zahvalila na vašoj odlučnosti i na vašoj suradnji. Imamo neke nove statistike Eurobarometra o diskriminaciji koje će se objaviti za dva dana, 24.10. Primijetili smo da je došlo do malo napredovanja na europskoj razini kad se radi o percepciji e, diskriminacije u odnosu na brojke iz 2015. godine. U skladu sa sadašnjim statistikama 53% europljana smatra da u njihovoj državi postoji diskriminacija na temelju e, seksualne orijentacije. E, e, u nekim slučajevima su postoci puno veći. 61% europljana kaže da postoji diskriminacija u njihovom okruženju za osobe iz LGBTI zajednice. 58% kaže da su bili diskriminirani u posljednjih 12 mjeseci. I ima dovoljno dokaza o diskriminaciji koja je prilično e, raširena. I razni, e, razne skupine i pojedinci su pogođeni, a to predstavlja nešto loše za našu e, zajednicu dolazi i do štete i gubitka BDP-a i e, poreznih dohodaka. U pogledu rase i etničke pripadnosti dolazi do smanjene prihoda čak u visini od 8 milijardi i dolazi do ekonomskih nepovoljnih situacija. Komisija pokušava od 2008. godine progurati ovaj prijedlog horizontalne direktive o suzbijanju diskriminacije i nećemo posustati. Radimo marljivo s vijećem kako bismo e, odblokirali e, situaciju i kako bismo poradili na tehničkim pitanjima koja su još otvorena. Na sastanku e, za socijalna pitanja raspravljat ćemo o tome. Kao što smo čuli od predsjedništva, ovaj dosje zahtjeva jednoglasnost, ali ne smijemo odustati i moramo stalno pokušavati dok ne uspijemo. E, želimo da se prijedlog usvoji i da se onda provede imajući na umu ratifikaciju UN-ove konvencije o pravima osoba s invaliditetom i usvajanje E, europskog akta o pristupačnosti. E, želim zahvaliti predsjedništvu Finske zato što su organizirali ovu temu vezanu uz nediskriminaciju. Ja ću e, u četvrtak sudjelovati u raspravi vijeća i Zaključci vijeća bit će ključni za sve nas kako bismo premostili trenutnu situaciju koja izgleda bezizglednom. E, nadam se da ćemo napredovati u tom pogledu i da ćemo uskoro doći do dogovora. Hvala. Hvala. Gospođa Walsh, Marija ima riječ. Hvala predsjedniče. Na samom početku želim reći da mi je drago što sam čula da finsko predsjedništvo i e, Helena Dali, buduća povjerenica, da su posljednjih tjedana se obvezali da će poboljšati ovaj dosje ili ga revidirati. Predsjedništvo i komisija moraju prepoznati ključnu potrebu za napredovanjem u pogledu ove direktive. Moramo imati plan ne samo e, o tome kako napredovati u ovom dosjeu, nego kako ne bismo više imali diskriminaciju onako kako to predlaže direktiva e, jazovi, od e, njih osjećaju građani. Diskriminacija se temelji na osobne kvalitete kao što je invalidnost, seksualna pripadnost ili vjera. Posljednjih 11 godina svijet se promijenio Mnoge europske države su usvojile progresivne zakone o jednakosti i imaju zakone o nediskriminaciji za svoje građane. Europsko zakonodavstvo zaostaje u tom pogledu i od prethodnih govornika smo to čuli ne možemo nastavljati biti svjetski lideri u zaštiti ljudskih prava ako kao institucija ne možemo osigurati ovakvu direktivu. Načela nediskriminacije i jednakosti su temelj svjetskog okvira ljudskih prava. Borba protiv diskriminacije je jedini način da bismo provodili međunarodne ugovore o ljudskim pravima. Diskriminacija postoji u cijelom svijetu, to je jedan od velikih izazova u pogledu ljudskih prava u državama članicama. To moramo promijeniti, moramo poslati jasnu poruku da se ne može pregovarati o ljudskim pravima. Najbolji način da to učinimo je da počnemo u vlastitom dvorištu. Hvala. Hvala. Gospođa Silvi ima riječ. Hvala predsjedniče. U ožujku 2009. pred deset godina u Libeo smo govorili o direktivi za suzbijanje e, diskriminacije na, zbog dobi, invaliditeta, seksualne orijentacije i vjere. Međutim, od onog glasanja ništa se nije promijenilo. E, mogli bismo vjerovati da ovakav progresivan tekst da će dobiti konsensus u vijeću i da će biti usvojen uskoro, ali to nije E, države članice se nisu mogle složiti i još jednom su se kamovlirale iza financijskih argumenata. E, jesu li se e, prilike poboljšale na području diskriminacije? Da li se e, životna kvaliteta tih diskriminiranih osoba popravila? Imamo li bolje uvjete u zaposlenosti, stanovanju i tako dalje? Nije. E, ovakvo blokiranje e, smanjuje reputaciju Europske unije i predstavnika. Mi samo pričamo o demokraciji, čini se. Mi imamo kadar koji se može boriti protiv diskriminacije. Moramo izaći iz izolacije. E, ovo je prilika da to učinimo, da stvorimo nove uvjete e, za naše sugrađane. Hvala. Hvala vam. Gospođa Margaret Santuntuja. Hvala predsjedniče. Direktiva je sada već deset godina na stolu vijeća. Mi želimo podržati ono što je rekla povjerenica Jurova. E, borba protiv diskriminacije je jedino pravo koje stoje u, u svim e, ugovorima Europske unije i u drugom članku ugovora o Europskoj uniji imamo određene osobe kojima se negiraju temeljna ljudska prava Neke odredbe su jasno napisane, a druge su manje poznate. Postoje i neki fanatici koji se organiziraju i onemogućuju drugim osobama da žive mirno i bez uznemiravanja. Sloboda izražavanja je na temelju demokratskih društava, na primjer u Kataloniji, kako bi se stvorio identitet došlo je do diskriminacije ove regije. Godinama se obiteljima ne omogućava izbor e, jezika za obrazovanje vlastite djece kao što preporučuje UNESCO. Ako se e, obitelji izražavaju na španjolskom jeziku djevojčica od 10 godina nije imala e, mogućnost izabrati jezik zbog crtanja zastave i moramo mnogo naučiti o fanatizmu i ne možemo dozvoliti to da se primjenjuju dogme fanatika ni u kojem dijelu Europe. Moramo odobriti ovu direktivu jer je trebamo. Dobit ćete punu podršku s naše strane kako biste je usvojili. Hvala, gospodin Mađid. Hvala. U trenutku kad politika pokazuje veliku odvažnost, u trenutku e, kad se donose teške odluke zastupnici europske vlade E, što se tiče horizontalne direktive o suzbijanju diskriminacije, to nije jedan od tih trenutaka jer jednostavno je europska javnost je pred vama, ljutite ih, bunite ih svojim prigovorima, e, znaju da nediskriminacija je nešto što je hitno potrebno, to bolje znaju europske institucija. Ne možemo prihvatiti to da se naši ljudi diskriminiraju e, na tržištu rada. E, javnost treba e, da se u zakonu upiše ono što je evidentno. Od Lampedusa do Sjevernog pola i do Crnog mora e, pravedno, pravedni tretman za sve europljane treba biti isti. Godinama smo čekali, 11 godina vijeće nije radilo na tom dokumentu. Ako očekujemo eh, jednoglasnost eh, iz vijeća, onda kao izvjestitelj Europskog parlamenta tražim da vijeće aktivira eh, uredbu Pasarel iz 48. članka ugovora Europskoj uniji kako bismo prešli na kvalificiranu većinu kod glasovanja trebamo pronaći kompromis, trebamo stvoriti Europsku uniju sa jednakosti, ljudskim pravima i poštivanjem temeljnih prava. Hvala. Hvala. Gospodin Nikolaus Fest. Hvala predsjedniče. E, po e, Eurobarometru 2015. Ispinić, 21% ispitnatnika su rekli da se na njima vrši diskriminacija. Velik dio je rekao da je to zbog dobi, starosti ili mladosti da smo ravnopravni samo sa 30 mi je nešto novo. 2% ispitanika e, su e, osjećali diskriminar zbog seksualne orijentacije. E, jedan do 2% je statistički važno. Moramo ustanoviti da seksualna diskriminacija u 2015. više nije bila tema Um, i to je vrlo dobro. Stoga imamo tri tipa uh, diskriminacije, dob, invaliditet i vjera. Uh, to, uh, imamo često reakciju poslodavaca u tom smislu. Ta diskriminacija mora nestati. Vjera um, i invaliditet ostaju e, e, recimo neke e, poslodavci izbjegavaju određene rase, muslimane i tako dalje. Stoga je jednostavno multikulturalno društvo ne smije trpiti diskriminaciju. Međutim, to je jako teško. Teško je to suzbiti u svakodnevnom životu. Hvala lijepa. A sada e, riječ ima gospođa Bjork. Hvala predsjedniče. Živimo u Europi u kojoj ekstremisti sa desnice mijenjaju svoja stajališta i neki od nas su dosta eksponirani njihovoj ksenofobiji, seksizmu, rasizmu, mržnji prema ženama i diskriminaciji. Takva je situacija u nekim državama, a institucije Europske unije trebaju učiniti sve što njihovoj moći kako bi to suzbili kad to možemo učiniti? Ovo je pitanje o kojem trebamo razgovarati. Trebamo li ići protiv onih koji žele uznemiravati i e, djelovati protiv nekih e, od nas? Ova direktiva neće riješiti sve probleme zato što jednakost nećemo postići preko noći, ali to je korak u pravom smjeru, to je ono što trebamo u trenutku kad dosta toga ide po zlu. Prošlo je više od deset godina od e, davanja ovog prijedloga, a mi ćemo situaciju budno pratiti. Nije dovoljno ono što smo do sad radili, moramo promijeniti rutu. Hvala. Gospođa Ferrara ima riječ. Hvala predsjedniče. Načelo nediskriminacije koje predviđa zakon Europske unije e, citira se u raznim odredbama ugovora. Unatoč tomu već deset godina mi čekamo da se odobri horizontalna direktiva koja bi zabranila oblike diskriminacije čak i izvan e, profesije, e, sve što se temelji na osobna uvjerenja, na invalidnost, dob, seksualnu orijentaciju i koji se tiču i pristupanja javnim uslugama uključivši